U redu, onda su imenovanja potvrđena. pozdravljam na službenom gledalištu Irakli Kobahice, predsjednicu Gruzije i njezino izaslanstvo. Oni su danas u radnom posjetu u Europskom parlamentu i počastili su nas sa svojim prisustvom na ovoj raspravi i glasovanju i želimo im dobrodošlicu. Prelazimo sada na glasovanje. Izvješće Takula. Jedinstveno glasovanje poimenično.